Ime daba proglašavam zapisnik usvojenim. Gospodin Giovanni Toti izabran je za predsjednika regionalnog vijeća Ligurije i parlament e, ovime utvrđuje e, od 10.7.2015. upražnjeno mjesto gospodina Totija i čestitamo mu na izboru. Nadležna tijela u Austriji obavijestila nas o izboru gospođe Karoline Gras van der Heinz od 9.7.2015. koja će zamijeniti gospodina Jurga Leitfrida. Nadležna talijanska tijela izvijestila su o izboru gospodina Stefana Maolua od 13. srpnja. Gospodin Maolu zauzet će mjesto gospodina giovannija Totija, a grčke vlasti obavijestile su o izboru gospodina Nikolaosa Šundisa od 20. srpnja 2004. zamijeniti gospodina Emanuela mm, na mjestu gospodina Emanuela Glecosa. Nadležna švedska tijela izvijestila su e, o izboru gospodina Jasenka Selimovića e, od 30. rujna koji će zauzeti mjesto gospođe Marije Paulsen, nizozemska tijela izvijestila su o izboru gospodina Auke Silstra, koji će zamijeniti gospodina Hansa Jansena sa, sa stupanjem na snagu od 1. rujna 2015. Pozdravljam nove kolege, želim dobrodošlicu i e, eh, e, eh, upozoram da mogu sudjelovati na sjednici.